Ladies and gentlemen, please be seated. Uh, Dame i gospodo, dobro jutro. Jutros e, ćemo imati dosta toga na dnevnom redu. Želim se zahvaliti e, svim našim kolegama koji su uspjeli nakon ove zanimljive noći doći na ovaj jutarnji sastanak. Naš sastanak pod odbora za sigurnost i obranu će trajati dva dana, odnosno dan i pol. Kao i obično, prenosi se putem interneta, a prioritet za prevod je dat e, punopravnim članovima pod odbora za sigurnost i obranu. Sada bih odmah prešla na prvu točku dnevnog reda. Radi se o usvajanju dnevnog reda. Došlo je do manje izmjene Nije želim se zahvaliti tajništvu na pripremi ove misije i na sjajnoj suradnji svih članova koji su sudjelovali u njoj. Hvala na sjajnom doprinosu misije. Mislim da je ona bila plodonosna i namjeravamo uvrstiti ovu točku na dnevni red na jednom od budućih sastanaka na kojem ćemo pozvati i predstavnike drugih institucija kako bi raspravljali o tome. Ja sam to sada htjela samo najaviti i zahvaliti se svim osobama koje su sudjelovale u pripremi i vođenju ove misije. Naravno, Svima sam vam zahvalna, e, naročito na svim e, svim veoma visoko sigurnosnim standardima koje je, e, za koje su se pobrinuli Ukrajinci za vrijeme naše misije. A sada mislim da možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Veliko zadovoljstvo mi je otvoriti javno saslušanje na temu Afganistana u kojem ćemo govoriti o budućnosti misije EUPOL. Sa nama su dva značajna gosta, gospodin eh, Bert Versmesen, on je zamjenik zapovjednika za civilne operacije u eas u i također tu imamo i profesora e, Edvarda Burka sa sveučilišta iz Portsmoutha koji je profesor na katedri za strateške studije. Govorit ćemo o općoj situaciji kao i sigurnosnoj situaciji u Afganistanu i okolnim zemljama, te o budućnosti misije EUPOL. Vjerojatno se sjećate da je sa nama nedavno bila i gospođa Pija Stjernval, koja je e, šefica EUPOL e, misije. Ona je bila sa nama prije par mjeseci i rekla je da e, će rado surađivati s nama u raspravi o budućnosti ove misije prije bilo kakvog donošenja odluka o budućnosti same misije. Predlažem da odmah pređemo na samu srž ove teme i predajem riječ gospodinu Versmesenu. Hvala najljepša, gospođo predsjedavajuća. Poštovane kolege, e, zastupnici, hvala vam najljepša na ovoj mogućnosti koju ste mi pružili da vam kažem nekoliko riječi o misiji EUPOL-a. E, ja moram ovdje govoriti u ime gospodina Kendina koji je zapovjednik za civilne operacije koji nije mogao biti ovdje sa nama, a znamo da e, je sa vama bila i šefica misije nedavno koja je govorila o napretku i izazovima misije EUPOL u Afganistanu. Kao što znate, države članice su e, nedavno donijele odluku o e, završavanju ove misije krajem ove godine i trenutačno razmatra samo sve mogućnosti za nastavak e, daljnjeg rada u Afganistanu. E, odbor za sigurnost e, se treba sastati u petak koji o tome raspravljati te nam dati dalje smjernice o radu u budućem. Kako bismo govorili o budućnosti, moramo se osvrnuti i na sadašnjost. Moramo vidjeti što smo do sad e, postigli u e, misiji u Afganistanu. Kao što znate, ova misija ima mandat e, prema kojem se usredotočava na reformu reformiranja Afganistana i na bolju sigurnost borbenih snaga Afganistana. Napredak koji je postignut od strane afganistanskih vlasti je stvaran, ali eh, je također i dosta osjetljiv i krhak. Eh, Ministarstvo unutarnjih poslova Afganistana je eh, provelo reforme koje se također tiču i strategije i razvoja kapaciteta policije Afganistana. Ono što je postignuto je sljedeće. E, povećana je svijest o civilnoj policiji. Imamo dodatni 125 e, novih radnih mjesta koja su otvorena u Ministarstvu unutarnjih poslova i to ministarstvo je E, odlučilo e, osnovati posebne policijske snage koje će e, nadgledati određene kvartove u Afganistanu. Tu također je došlo do značajnog napratka i također je postignut napredak u borbi protiv korupcije. A community policing je pojam koji se tiče policijskih snaga koje e, nadgledaju e, red i mir u provincijama Afganistana. E, tu postoji i službena suradnja između našeg ureda i afganistanske policije i surađujemo na pitanjima istrage o zločinima kao u bilo kojoj drugoj zemlji. Tu postoji dakle jako dobra suradnja. Ove godine je odobren i memorandum o razumijevanju za ombudsmena policije, a EUPOL je također nastavio rad sa institucijama za e, obuku e, policijskih snaga kako bi se povećala njihova održivost. E, također postoje i e, posebne postupke za e, ženske policijske snage. Radi se o standardnim operativnim postupcima koji se primjenjuju u Afganistanu, a radi se o istim postupcima koji se koriste i drugdje u svijetu. E, EUPOL misija je misija koja jako dobro surađuje sa afganistanskim vlastima koje djeluje u okviru svog mandata. Mislim da su mnogi od vas to već i napomenuli kada ste u šestom mjesecu e, imali na sastanku prisutnu gospođu Stjernvel. ovih pozitivni napreci e, za sebe također kriju i neke izazove s kojima se još uvijek e, suočavamo. Moramo reformirati ministarstvo dakle, unutarnjih poslova i profesionalizirati policiju. To je, e, su samo dijelovi opće e, sigurnosne reforme, a to nikada nije jednostavno kada se jedan dio zemlje još uvijek nalazi E, u sukobu. Do sad nismo postigli dovoljan napredak na terenu ljudi još uvijek ne vjeruju dovoljno e, policiji i e, samim tim policija ima poteškoća sa primjenom vladavine prava. Međutim, mi e, također nastavljamo raditi i na borbi protiv korupcije u Afganistanu, e, što je teško u ovakvom sigurnosnom okruženju e, u Afganistanu gdje još uvijek postoje sukobi na određenim područjima. Mi imamo za prioritet provedbu ovih reformi koje će težiti ka poboljšanju situacije. Dokle, što će se desiti u budućnosti? Misija EUPOL se treba završiti 2016. godine. To je nešto o čemu su odlučile e, države članice. Najprije se se treba se zatvorio jedan ured koji se bavi vladavinom prava početkom 2015. godine, a e, sada ćemo postepeno zatvorati i druge urede. S obzirom na e, rok koji je pred nama, e, moramo ubrzano zatvarati urede, imamo za to poseban tim. Prošlog mjeseca smo surađivali sa afganistanskim i međunarodnim partnerima kako bi zajamčili E, dobru tranziciju. Kao što znate, u Briselu je održana i konferencija o Afganistanu u desetom mjesecu gdje je rečeno da će Europska unija nastaviti podupirati Afganistan sa 2,5 milijuna koje su obećani za narednu godinu. Ova e, sredstva su e, čak viša nego što je bilo predviđeno, a za 2017. 2020. godinu imamo 2,5 milijardi koje su predviđene kao pomoć Afganistanu. Države članice su sasvim jasno rekle da žele i dalje nastaviti pomagati e, Afganistan, naročito to što se tiče civilne policije. Mi ćemo zadržati određene timove u Kabulu koje će pružiti stratešku pomoć kolegama Ministarstva unutarnjih poslova i policijskih snaga. Ova ekipa će se usredotočiti na određene ključne aspekte za koje smatramo da bi daljnja europska pomoć bila korisna uz naravno pomoć i drugih međunarodnih aktera i sasvim je jasno da ćemo sa Afganistancima odlučiti zajedno koja će biti prioritetna područja. Mi ćemo, kao što sam to rekao na samom početku, raspravljati ovim pitanjima na posebnom sastanku za sigurnost koji će se održati u petak, a naročito se želimo sredotočiti na tri područja. Dugoročno, dugoročni razvoj e, vodstva i kapaciteta za donošenje odluka, u Afganistanu, zatim reforma Ministarstva unutarnjih poslova i profesionalizacija nacionalnih policijskih snaga povezano uz provedbu e, politika koje se tiču e, policijskih e, snaga koje djeluju po kvartovima u Afganistanu i također ćemo se baviti korupcijom, kršenjem ljudskih prava, e, pravima e, žena u e, policijskim snagama i drugim kršenjima ljudskih prava i vladavine prava. Mi naravno raspravljamo i sa državama članicama, naročito o točnom obliku i sastavu ovih ekipa kako bismo vidjeli na koji način bi te ekipe koje će biti dosta male mogle djelovati. To bi bilo sve za sad, gospođo predsjedavajuća. Hvala vam na pozornosti. Hvala najljepša. Sada gospodin Borg. Hvala najljepša. Uh, hvala što ste me pozvali na jutarnji uh, sastanak. Nekoliko riječi o ekipi EU-pola. E, tu imamo i osoblje koje se bavi e, zaštitom e, našeg osoblja. Imali smo i ljude koji su također povrijeđeni u ovoj operaciji. Radilo se o ljudima koji su se zaista dosta zalagali u ovoj misiji, neki od njih su izgubili živote, te e, im želim ovom prilikom odati počast. A također i e, mnogi Afganistanci su izgubili život surađujući sa e, našom misijom EUPOL. S obzirom na sve prethodne poslove kojima sam se bavio, ja sam bio i prije analitičar, također sam bio E, i u Ministarstvu unutarnjih poslova. Radio sam na koordinaciji e, policijskih misija u zemlji. Radilo se o obuci NATO-a u Afganistanu zajedno sa Eupolom i e, njemačkim ekipama. Na samom početku vam želim predstaviti opću sliku i reći dokle smo stigli. Što se tiče budućnosti Afganistana, još uvijek se nalazimo u neizvjesnosti. 2015. godina je bila zemlja u kojoj smo izgubili dobar dio teritorija. E, međunarodni saveznici su bili dobili taj teritorij 2001. godine, ali smo neke od njih izgubili zbog e, kolapsa određenih e, vojnih jedinica Afganistana. Grad Kunduz je preuzet e, nekoliko puta, a međunarodne snage su još uvijek zabrinute za održivost u Afganistanu i za, zbog veoma teške gospodarske situacije. Također postoji e, velika, veliki, velika stopa rotacije u vojnim snagama Afganistana zbog gubitaka e, te vojske. Što se tiče naših partnera u vlastima Afganistana, i e, što se tiče međuinstitucionalnih e, odnosa. Kao što znamo, u Afganistanu postoje e, dosta rascjepkane institucije, te je bitno napraviti kompromise između predsjednika Afganistana i njegovog protivnika Abdul Abdullah. U određenim dijelovima Afganistana vlada mora surađivati sa drugim frakcijama koje E, na neslužben način naplaćuju na primjer porez e, to e, se može smatrati oblikom korupcije iako se ne tiče izravno ministarstva financija u afganistanskim snagama je poznato da neki zapovjednici, na primjer, ili oni koji su na visokim e, pozicijama nekada zloupotrebljavaju taj e, položaj. E, još uvijek nemamo potpuno profesionalne vojne snage u Afganistanu, ali na tome također radimo. Ali to je problem što se tiče same situacije i tu nedostaje motivacija E, viših e, službenika i zapovjednika, na primjer, u e, vojsci. Prošlog mjeseca znamo da su održani i izbori i tu smo primijetili manjak povjerenja. Previše dolazi, do previše izmjena u kabinetima, ministarstava. Znamo da sada imamo ministra, unutarnjih poslova koji dobro obavlja svoj svoj posao, ali za njega se smatra da on je pristrasan e, i da pripada takozvanom Sjevernom savezu koji je formiran 2001. godine. U Ministarstvu unutarnjih poslova imamo dosta sposobne ljude. E, Bišma Mohamed je jedna od osoba s kojom e, mi dobro surađujemo. On je bio ministar unutarnjih poslova 2010. i 2011. godine. On dolazi iz jedne od e, provincija Afganistana e, i jedan od naših e, savjetnika iz nato je budno pratio sve njegove odlaske u provincije Afganistana jer bi svaki put obavio sjajan posao. jako je bitno izgraditi to povjerenje koje nedostaje u zemlji, ali E, naravno, moramo se baviti i gospodarskim pitanjima i službenim i neslužbenim prihodima, no e, to je jako teško postići jer i unutar ministarstava postoje frakcije. Kada razgovarate s nekim iz ministarstva unutarnjih poslova morate vidjeti kojoj, frakciji ta osoba pripada. Na primjer, što zaista nam ne olakšava posao. Glede e, na to operacija. E, tu je naj to je najprije počelo kao misija za borbu protiv terorizma, zatim se pretvorila u savjetodavnu misiju, sada se predstavlja u civilnu e, misiju, a i u provinciji Kunduz smo e, mogli smo e, zahvaljujući NATO-ovim e, misijama uspjeli zadržati određeni broj teritorija koji bi inače pale u ruke Talibana. E, ali situacija još uvijek je dosta neizvjesna što je zabrinjavajuće. Uz afganistanske zračne snage postižemo dobar napredak, ali postoji neizvjesnost e, jer e, veoma često se se pozivamo na zračne napade svaki put kada se situacija zakomplicira, a e, tu zračnu potporu je dosta teško dobiti i mislim da će je biti sve manje i manje u budućnosti. Što se tiče operacija e, NATO-a, Moramo vidjeti na koji način e, je to usklađeno sa američkom e, politikom. Tu postoji strategija iz tri dijela. Najprije izgradnja ISAF-a, izgradnja e, milicije, odnosno lokalnih policijskih snaga. Tu, ima, tu broj tu sada postoji 30 tisuća ljudi e, koji su zaposlene u e, tim policijskim snagama, lokalnim policijskim snagama i e, nacionalne sigurnosne snage prema procjeni ministarstva još uvijek nisu spremne za najbolji rad, naročito što se tiče opremljenosti, planiranja i kadra. Eh, a eh, Afganistanska lokalska policija je policija kojih se ljudi eh, plaše mnogo više nego što ju poštuju, a sve i sve ovisi o tome kojem dijelu društva pripadate, na primjer, ovisi o tome hoćete li biti sigurni ili ne, a E, zbog toga se lokalna afganistanska policija još uvijek suočava sa velikim brojem e, incidenata. Ta lokalna policija čini sve što može učiniti, iako ponekad e, se koristi kako bi se ojačala vlast lokalnih ljudi koji se nalaze tu. Više od 68 milijardi dolara je e, uloženo od strane Sjedinje američkih država u razvoj policijskih snaga u Afganistanu. To je ogromno, ali još uvijek imamo nekih logističkih e, problema. Administracija e, nije dovoljno opremljena, to je, je zabrinjavajuće, a sve to je prouzrokovano rascjepkanošću E, vlasti u zemlji gdje svi žele najviše novca i koristi dobiti e, za njihovu stranu, a ne za e, cijelokupnu zemlju. Zbog toga se moramo usredotočiti na same činjenice, činjenice koje jesu zabrinjavajuće. E, mnogi Afganistanci veoma hrabro se pridružuju e, vojnim snagama Afganistana. E, mnogi od njih izgube život u bici ali i dalje se pridružuju tim snagama bez obzira na to što znaju da nemaju dovoljnu liječničku njegu. usprko svemu tome oni ipak se pridružuju ovim snagama bez obzira na sve poteškoće s kojima se suočavaju. Ponekad e, imamo i prevelika očekivanja od ovih e, trupa. E, čak i NATO-ve snage imaju prevelika očekivanja. Radi se o veoma hrabrim ljudima koji često dolaze iz najsiromašnijih E, područja. Ali usprkos tome, ogroman broj Afganistanaca je napustilo svoje domove jer sukob je još uvijek prisutan, tako da ne možemo reći da stvari idu u pravome smjeru. Što se tiče EU-pola, Možemo pogledati pitanja vezana uz osoblje, zapovjedni lanac, potom njegove ciljeve, Treće, odnose sa Ministarstvom unutarnjih poslova, dakle nacionalnom policijom. I na koncu integraciju, dakle vladavine prava. Eupol je imao poprilično velike ambicije. To se trebalo nešto, one su se trebale smanjiti, promjenjene mandate, to pet puta u relativno kratkom vremenu, to je bilo potrebno dosta prilagodbe kada je riječ o tim promjenama, dakle prilagodbe planova i tako dalje. Imali smo težak start u početnom periodu, dakle htjeli smo intervenirati u raznim područjima Afganistana. To je, to je pomagao NATO To je povezano sa proračunskim pitanjima. Imate kanadsku misiju tamo u Kandaharu i onda su oni svi bili stavljeni pod kapu Eupola. Imamo tu i suradnju sa timovima za izgradnju nato Veze su dosta jake, naročito kada je riječ o trošenju proračunskih sredstava. Imamo tu i sudjelovanje zemalja izvan Europske unije, dakle Norveška, Kanada, imamo struku odgovornost i s jedne strane slijede se ciljevi EUPOL-a, a s druge strane ciljevi primjerice kanadskog kontingenta, a sve ovo je financirala Europska unija, je li ona cijelo vrijeme dobivala vrijednost za taj novac, nisam siguran. Imali smo brojne časnike koji su bili pod pritiskom, dakle borba protiv terorizma, tako dalje. Da, bavili su se tim pitanjima, koristili osoblje EU-pola, koristili ga za neke druge aktivnosti. To se doista nekada događalo i to je bilo problematično i unutar NATO-a se time nisu previše bavili znači da, to ne znači da se nismo pokušali baviti tim pitanjima. Međutim, nije uvijek bilo jednostavno. Kad je riječ o mandatu, plemenito čuli smo, bavili smo se civilnim aspektima djelovanja policije, ali tu su bili pritisci koji su dolazili iz NATO-a i od strane naših eh, afganistanskih kolega. Imali smo sastanak zajedničkog zapovjedništva kad je general Rodriguez govorio o stopi stradanja u afganistanskoj policiji. Jedan časnik je upol rekao ne želim da se razgovara o ovim ubijanjima, već da se govori o civilnim aspektima. to je doista bilo mm, nezgodno reći. Pokazali smo nedovoljan senzibilitet prema tim žrtvama kao mi ne želimo govoriti o ratu, a rat je svuda oko nas. I to je bilo ispalo poprilično neosjetljivo. Možda nismo zainteresirani za pobunjenike, ali oni se interesiraju za nas i u prvim fazama misije smo se trebali prilagođavati i tu smo izgubili poštovanje od strane ISAF-a i pokušali smo se prilagoditi i shvatiti teškoće s kojima se suočavaju tamošnje policijske snage. Dakle, prioritet nije uvijek bilo, dakle, naše viđenje stvari kako bi policija trebala biti organizirana, recimo sa strane švedskog gledišta ili tako dalje. Ljudi su se borili za život i nisu se uvijek koncentrirali na ono što mi želimo, ali to možemo e, razumjeti. Možda smo mi ti koji su bili nerazumni i ukoliko ih nismo mogli fokusirati na ove zadaće, možda, smo tu, možda to imalo veze sa radom u posebno opasnoj regiji, recimo na istoku i tako dalje. Također smo prepostavili da imamo važnu stratešku ulogu, da ima vodimo glavnu riječ kada je riječ o strateškim zadaćama. To nije istina. Tu je glavnu ulogu imala misija NATO-a, savjetodavnu ulogu, dakle, mi smo imali pristup, oni su imali pristup i samom ministru, jer to je se financirao dakle, NATO, odnosno SAD, odnosno njihovi časnici. Mi nismo primjerice imali takav e, pristup ministru. Dakle, oni su tu imali glavnu riječ i oni nisu bili pretjerano zainteresirani za te neke naše prioritete. Dakle, mi smo i bili zainteresirani za neke osnovne policijske zadaće. Dakle, nama se to činilo kao važno strateško pitanje, ali pitanje koliko smo uspjeh u tome polučili. Često nismo niti mjerili vlastiti uspjeh. Morate biti na razini distrikta da biste vidjeli e, koji je zapravo učinak na terenu, ukoliko ne posjećujemo distrikte, to je često bio slučaj, onda je teško mjeriti vlastiti utjecaj na terenu. Jedina agencija koja je stalno mjerila svoj uspjeh je bila misija ISAF-a, odnosno tamošnji zajednički stožer. Mi smo s njima imali radni odnos, ali sam shvatio da, taj, da se taj odnos ne tiče samih E, operacija. Oni su pak ocjenjivali e, policijske jedinice na terenu. Dakle, od njih smo zatražili da promjene načine ocjenjivanja, dakle da uzmu u obzir i neke druge elemente, odnosno pokazatelje, ali formalni sustav je bio doista snažan, međutim i uspješan, ali nije dugo potrajao. Dakle, oni su gledali na policiju kao na pješaštvo. To je bio način na koji su mjerili njihov uspjeh. Kada je riječ o obuci, dakle, časnika koji su se bavili osposobljavanjem, tu je sasvim u redu koliko se te osobe bave samo tim poslom. Dakle, oni obučavaju časnike, međutim nisu bili samo na tim e, pozicijama. To su dijalozi koje trebate imati sa svim e, svojim e, sugovornicima. Dakle, ljudi se nisu bavili samo tim zadaćama i to potpada pod odgovarajuće izvješćivanje. to je jedini način da ostvarite tu vrijednost za ovaj novac koji ulažete, novac europskih političkih poreznih obveznika. Imamo dakle odnos mentora i učenika na terenu, ali mislim da to nije odgovarajuća terminologija. Kada je riječ o generalima koji su savjetovali nekad obični policijski časnici koji ne znaju ništa o ministarskim zadaćama, ali oni su jako dobri u radu na terenu, ali nikad nisu radili u inozemstvu, jednostavno nisu imali odgovarajuće iskustvo i nisu radili u vlastitim ministarstvima. Mi nemamo jedinstven policijski model, dakle imamo jednu sliku u Ujedinjenoj kraljevini, drugu strukturu u Francuskoj i tako dalje i to je problem za naše misije, dakle taj neki nedostatak dosljednosti zajedničkog koncepta kada je riječ o zadaćama, istragama, optužnicama, dakle čija je to zadaća. Situacija je različita u evropskim zemljama. To koliko nemamo e, zajednički dogovor dobivamo, odnosno dajemo različite savjete, a iako pripadamo svi istoj misiji. I to može biti zbunjujuće. Ja vam se ispričavam ukoliko dajem ovu neku lošu sliku onoga što se događa, ali imamo doista i svijetle primjere naše suradnje unatoč svim teškoćama. Sada suzujemo dakle mandat, e, to je vezano i uz našu prisutnost na terenu. Fokusiramo se na razvoj tamošnje policije, dakle na kazneni progon. E, to je doista dobro i ukoliko u tome uspijemo, to će ostaviti nasljeđe budućim profesionalcima koji se tamo budu osposobljavali. Imamo izvrsne dakle, časnike koji su zaduženi za osposobljavanje i doista to moramo pohvaliti evropske zemlje koje su financirale odgovarajuće projekte. Uvijek smo imali problem sa tamošnjom policijom koja se ponaša više poput neke zaštitarske službe, ali radi se na stvaranju jedne policijske elite, dakle koja bi se bavila istragama. Postoji potreba za tom profesionalizacijom i upravo na to se moramo koncentrirati i to je dobra stvar, dobra stvar da se time bave naša misija. Ukoliko se sigurnosna situacija poboljša, onda se tu mogu uključiti afganistanski časnici. Mislim da tu postoji nada. Međutim, nažalost, zbog političkih e, razloga još uvijek imamo slabost kada je riječ o razini ministarstva unutarnjih poslova. Imamo tamo doista kvalitetne dužnosnike, ali njih često ignoriraju, ne podržavaju, dakle, zbog, također zbog političkih razloga je dakle još uvijek imamo problem sa razvojem nekakve profesionalnih kadrova i to sve zbog e, političkih razloga. Kada je riječ o borbi protiv korupcije, tu nismo uspjeli poslati poruku da su neke pojave neprihvatljive. To jest naš prioritet, ali kada je tamo šef dakle, službe za borbu protiv terorizma primio, odnosno korupcije primio e, određene prijetnje, mi tada nismo ništa rekli. On to sada više nije toliko željan obavljati svoj posao, budući da je primio sve te prijetnje. Dakle, obučavati ljude, reći im, evo, borite se protiv korupcije, moramo cijelo vrijeme stvarati nove agencije zato što se postojeće uporno zatvaraju, zašto stalno stvarati nove agencije, a ne reći ne postoji politička volja, politička atmosfera, dakle glasno valja to poručiti ne samo afganistanskim partnerima, već i partnerima u NATO-u. Imali smo slučaj sa veleposlanstvima koji su imali dakle, dosta loše odnose sa snagama NATO-a, Razlog je bio zato što su časnici NATO-a mislili, evo imam proračun za još šest mjeseci, dakle to je prilike vrijeme ove rotacije, umjesto da se zalagalo za to da se na novac troši na inteligentan način, na učinkovit način, iako to znači i priznati da stvari jednostavno ne funkcioniraju. Dakle, zato je potrebna i određena hrabrost. Imali smo kratku, brzu rotaciju učasnika i oni nisu znali što se zapravo od njih e, želi. Dakle, mislim da bismo u Briselu trebali poručiti što je zapravo što se želi. Nekada ovaj sustav ne funkcionira, dakle zbog političkih razloga koji su izvan naše moći, oko toga valja biti pošten i to priznati. E, pokušavamo na tehnički način ponuditi tehnička rješenja na politička pitanja i ne bismo to trebali raditi. Dakle, borbi protiv korupcije dajemo tu neke tehničke upute, dakle, E, treba osnovati ured, pravobranitelji, ured pravobranitelja, ali ukoliko te osobe prime prijetnje, možete li nastaviti s radom kao da se ništa nije dogodilo? Pa naravno da ne, ali naša pomoć nije uvijek bila tamo prisutna. Još jedan problem misije je bilo i slabo poznavanje islamskog zakona. To je zakon koji se tamo primjenjuje naši savjetnici, talentirani ljudi koji su radili diljem svijeta ne razumiju uvijek taj zakonodavni sustav i njegov ustroj. I ukoliko ne razumijete ono na što većina Afganistanaca gleda kao na on to smatra jedinim važećim zakonom, to stvara u najboljem slučaju nedosljednosti ili nešto još gore. Mislim da nismo dobro shvatili kako, radi, kako je radio nekadašnji pravosudni sustav. I nismo znali kako se uključiti u suradnju sa policajcima, kako im objasniti što raditi. Većina njih slabo poznaje odgovarajuće kaznene zakone i ne znaju kako dakle operativno djelovati. Kad, kad smo često u uredu tužiteljstva, imate ljude koji rade doista važne poslove, ali to se ne vidi uvijek na terenu i dobro je da se taj jaz pokušava premostiti. Problem je da se ne, nekada policija obavi e, dobro posao, pošalje dosije odgovarajućim službama i tada dolazi do zastoja i to demoralizira policiju. I to je još jednom politički problem na koji se s naše strane daje tehničko rješenje, međutim ta pojava je doista e, raširena i ovaj, cijeli ovaj kontekst e, sa islamskim e, zakonom i naše nepoznavanje istoga nam ne omogućava da se na odgovarajući način uključimo u zbivanja. Dakle, u zemlji poput Afganistana EUPOLS ima doista situaciju u kojoj se mora nositi sa velikim izazovima. Mnogo ljudi tu ulaže znatne napore da se ta zemlja poboljša i on njima se doista treba to priznati. Oni rade u strašno složenom kontekstu. Imamo situaciju u kojoj tamošnji narod ne priznaje postojeće institucije Imamo ljude koji su tamo, koji nisu nikad radili u inozemstvu, jako se zalažu, obavljaju dobar posao. Trebamo dakle priznati napore lokalne zajednice kada je riječ e, o borbi protiv kriminaliteta. Imamo i obavljaju izvrstan posao na koji se može nadovezati rad budućih afganistanskih vlada pa i trenutne vlade. Radi se ka profesionalizaciji administracije i tamošnjeg eh, policijskog, eh, policijskih časnika. Rekao sam, to su izuzetno eh, talentirani ljudi koji naporno rade, ali kratkoročna priroda misija nekada nam mhm. šteti, ali kada je riječ... Imamo dakle važnu dimenziju koju valja priznati u našem radu, to moramo uzeti u obzir, moramo stalno analizirati ovo primjenjivanje tehničkih rješenja za političke probleme, kada na ono što nam potrebno jesu politička volja, dakle, najviših dužnosnika da se ponude dugoročna e, rješenja. Zabrinjava me situacija sa tamošnjim policijskim jedinicama zato što ne postoje odgovarajuća proračunska sredstva i ne znam kako ćemo dakle riješiti tu situaciju. Vidimo svoje svojevrsno narušavanje ovoga što smo do sad izgradili. Dakle, vidimo to kao veliki prioritet, dakle koliko želimo nastaviti sa financiranjima i tako dalje, moramo vidjeti veliko povećanje transparentnosti, dakle korištenja proračuna, financijskog izvješćivanja i tako dalje. I ukoliko se investiramo u osposobljavanje osoba koje će se baviti obučavanjem ovih ljudi, onda je to dobro uložen novac i oni će ostati na tim pozicijama. mislim da je, će EU polomogućiti jednoj čitavoj generaciji Afganistanaca da izgrade institucije da izgrade profesionalnu policiju u vlastitoj zemlji. Mislim da zato još uvijek postoji mogućnost i još uvijek želim, još jednom želim reći, dakle, pohvaliti ljude koji rade u toj misiji, koji su doista marljivi, marljivo rade s obzirom na okolnosti u kojima to obavljaju svoje dužnosti. Hvala vam. Hvala vam na uvodnim izlaganjima. Evo, dala bih sada riječ gospodinu Ostreviću dakle našem e, šefu e, delegacije Europskog parlamenta i Afganistana. Hvala vam što ste objavili, odnosno organizirali ovaj današnji događaj, što ste pozvali ove stručnjake koje smo upravo saslušali. To je važan događaj. U srpnju je održan sastanak na vrhu NATO i tu su donesene odluke vezane uz e, Afganistan. te smo potom imali jedan događaj organiziran u e, listopadu, također vezan uz ovu zemlju. Koje su to promjene koje nas možda očekuju vezano uz e, Afganistan. Vidjeli smo ovdje preuzimanje brojnih financijskih obaveza, da govorimo o milijardama koje bi trebale doći iz e, europskih e, država članica. I to je još jedan razlog da iznova promislimo o našim ciljevima i da uzmemo pritom u obzir dakle ova dobra i loša iskustva iz prethodnih razdoblja. Stvar je sigurna, ne možemo ostaviti Afganistan e, samim. Mi imamo tamo pravni legitimitet, dakle ostati na terenu, ali nakon što sam saslušao naše stručnjake, imam za njih nekoliko pitanja, ali ta pitanja su namijenjena i svima nama. Dosta smo se koncentrirali na izvršnu vlast e, u Afganistanu, ali što je sa parlamentom u toj zemlji? Svako toliko gosti koje primamo u Europskom parlamentu, zemljama članicama, jednostavno e, stavlja pitanje na dnevni red što je sa parlamentom, što je sa e, procesom e, reformi u toj zemlji, jeste li o tome razmišljali, dakle kako možemo doći do političara u toj zemlji, tamošnja podjela vlasti je drugačija. Parlament ne sudjeluje u donošenju odluka i u kojoj mjeri u budućem razdoblju ono može početi koristiti e, svoje, svoje ovlasti, dakle i pravo nadzora. Dakle, sve kako bi se izbjegli mogući rizici vezani uz korupciju i neučinkovito trošenje sredstava koji dolaze od međunarodnih donatora. Potom, dakle, vidimo da nemamo tamo učinkovitu vlast i onda ne možemo očekivati velike uspjehe, dakle niti u jednom sektoru, onako govorim općenito. Kako bismo mogli poboljšati učinkovitost dakle, izvršne, izvršne vlasti, dobiti više projekata, uspjeti dobiti više sredstava. Mislim, stanje bi trebalo promijeniti. Trebali bismo bolje integrirati naše stručnjake, dakle u naše timove u Afganistanu, dakle na nešto bolji način kako bi zajedno s Afganistancima kako bismo bolje integrirali i kako bismo promijenili samu suštinu stvari, a to bi onda dovelo do boljeg upravljanja u toj zemlji općenito. Finally, um, weak institutions. Uh, Nadalje, slabe institucije. To je doista noćna mora za Afganistan. Vidimo česte promjene u raznim razinama vlasti. I to nam ne daje mogućnost e, pozitivne, davanja pozitivne ocjene. Dakle, očekivali smo određene promjene, provedbe koje se nisu dogodile. Kako biste vi ocijenili općenito stanje strani kada je riječ o strukturama vlasti u Afganistanu. Vidite li nekakve opće e, tendencije? Možemo li tu donijeti neke zaključke kako bismo prilagodili vlastiti program pomoći dakle, koji dajemo ovoj zemlji? U svakom slučaju, hvala vam što ste izradili ovu analizu, predstavili zaključke. Europske institucije će iskoristiti vašu ekspertizu kako bi poboljšale stvari, ne samo u SAD-u, već i u samom Afganistanu. Hvala lijepo, gospodin Galer. Ja, Hvala vam lijepa. Molim vas da uzmete slušalice budući da ću govoriti njemačkim jezikom. Hvala vam lijepa, zahvaljujem dvama stručnjacima koji su danas ovdje. Ovo je bilo iznimno otvoreno i za nas veoma korisno izvješće i svakako nam daje materijala za razmišljanje, no naravno svi smo zbunjeni u pogledu toga što treba sada učiniti. Dakle, mnogi stručnjaci, policajci koji su sudjelovali u operacijama u Afganistanu otišli su s najboljom voljom sa stručnim znanjima, međutim problem je naravno da se situacija tamo komplicira, da je sve veoma fragmentirano i nije jasno što sada treba učiniti. E, naravno, postoji potreba za jasnom e, hijerarhijom vlasti, e, uspostavom ministarstva, unutarnjih poslova, policije i slično, a tamo znamo da postoji lojalnost prema pojedinim plemenima, ljudi su pridruženi različitim skupinama, različitim manjinskim skupinama i te veze mogu biti veoma snažne. To je ono što bih opisao kao bunkerski mentalitet. Dakle, koje zaključke zapravo možemo izvući u pogledu politike e, koju treba za, za koju se treba zalagati u budućnosti. Mislim da je važno odmah priznati da naše prvobitne namjere nismo uspjeli ostvariti. Imali smo pet mandata, jedan za drugim i mm, mislim da smo možda uspjeli poboljšati situaciju u odnosu na ono što smo imali prije. Međutim, treba veoma jasno znati što je to što Afganistanci sami zapravo žele prije nego što im naši stručnjaci na terenu mogu pomoći. Nadalje, Mislim da postoje i neke druge pouke koje ovdje treba izvući vezano uz ono što se događa u međunarodnoj zajednici e, u odnosu na SAD i europske zemlje moramo se bolje koordinirati, moramo bolje surađivati ako postoji snažna policijska nazočnost SAD-a na terenu, onda naravno nema smisla da naša policija bude na istom prostoru. Treba se bolje koordinirati kako bi naši napori dali najveći mogući učinak. Želim reći kako me rastužuje činjenica da je stanje ovakvo kakvo jest sa svom svojom predanošću i političkom voljom koje su svakako bile vidljive, zapravo smo uspjeli e, doista malo ostvariti na samom terenu i tome me uvelike rastužuje. I pitam se zašto je tomu tako, zašto nismo uspjeli postići više u smislu uspostave lokalne policije, u smislu uspostave policije u zajednici, zašto nismo uspjeli ostvariti više. Pretpostavljam da e, policija u zajednici radi zajednički sa lokalnom policijom, to je temeljno načelo, ali čini se da nismo uspjeli uspostaviti povjerenje u tu organizaciju. Prvenstveno vjerujem zbog tog plemenskog načina organiziranja i plemenskog društva. Pretpostavljam da nemaju povjerenja u ljude koji su došli iz drugih dijelova. Čujem da lokalne, e, lokalni policajci izazivaju strah, a ne povjerenje i to sasvim sigurno me brine. Čini se da lokalnu policiju postavljaju iz glavnog grada gdje nisu svjesni situacije na terenu, osjetljivosti ljudi na terenu u pogledu plemenske pripadnosti. Dakle, doista mislim da je važno da tamo postoje ljudi koji razumiju kako je ozračje u pojedinim područjima, u pojedinim regijama, u odnosu na pripadnike e, drugih plemena, dakle treba nam bolje razumijevanje situacije na terenu i zanima me što vi o tome mislite, kako će se stvari razvijati i e, što mislite da bismo mi trebali učiniti, ali moram reći da ja nemam puno velikih očekivanja nakon vašeg izvješća. Hvala, gospođa Gomeš. Hvala i vama. Žao mi je što nisam mogla biti ovdje od početka kako bih čula vaše izjave, no vidjela sam vaše izvješće a moje pitanje nadovezuje se na ovo što smo upravo čuli od mog kolege i moja pitanja temelje se na mom iskustvu. Bila sam u Afganistanu 2008. godine na početku EUPOL misije. E, međutim, čujemo da mnogi problemi koji su postojali tada postoje i danas. Dakle, tamo je postojala policija koja je bila potpuno neprofesionalna, potpuno korumpirana, pravosuđa koje je bilo potpuno korumpirano i um, vladina strukture bile su veoma slabe, e, da ne kažem ništa e, jače od toga. Dakle, znamo tada kada smo posjetili Afganistan u sklopu misije parlamenta da smo vidjeli kako bi policija koju smo mi poslali e, možda bolje mogla funkcionirati da je bila više žandarmerijskog tipa, a ne policija kakvu imamo u europskim zemljama. Zanima me jeste li to uzeli u obzir? Naravno, tada smo imali veliki problem sa e, ženama. E, bilo je u afganistanskim zatvorima mnogo više žena nego kriminalaca. Žene su bile u zatvorima samo zato što su bježale od nasilnih muževa i slično. Zanima me je li se to stanje promijenilo, je li stanje sada različito nakon osam godina? Sljedeće pitanje su izbjeglice. Ako odete u izbjegličke kampove u Kaleu ili u Grčkoj, tamo ćete vidjeti mnogo Afganistanaca, mnogo afganistanskih obitelji, e, zatim mnogo maloljetnika bez pratnje. Većina maloljetnika bez pratnje su zapravo afganistanski dječaci. Mnogi od njih imaju sedam ili osam godina, mnogi od njih pripadnici su manjinske skupine Azara e, koja osobito trpi u Afganistanu. To je manjina izložena zlostavljanju od bača bazea, takozvane prakse bača bazea, dakle to je seksualno zlostavljanje. E, zanima me je li to također nešto što uzimate u obzir prilikom obuke koju radite s afganistanskom policijom. I moje konačno pitanje je li predviđena neka vaša uloga u takozvanom zajedničkom putu naprijed e, koji je komisija dogovorila s Afganistanom. Tu je naravno riječ prvenstveno o ponovnom prihvatu tih jadnih Afganistanaca koji su morali pobjeći iz situacije koju sasvim sigurno ne možemo smatrati sigurnom. Hvala vam lijepo, gospođa Sabina ljubazno vas molim da stavite slušalice. Hvala vam lijepa na vašoj sveobuhvatnoj analizi. Kolege su izrazili određenu zabrinutost i mislim da se s njima svi slažemo. Ja imam samo nekoliko konkretnih pitanja e, vezano uz zaključke koje bismo trebali izvući. Gospodin Gala je govorio o ljudima koji strahuju od policije, pa i moje pitanje ide u tom smjeru. U Jeste li upoznati sa mučenjima i kršenjima ljudskih prava od strane pripadnika policije, uključujući one pripadnike policije koji su prošli obuku Eupola i jesu li takvi pripadnici policije kažnjavani? To bi bio dobar pokazatelj e, i naravno moramo spriječiti takve incidente u budućnosti. I još jedan komentar vezan uz korupciju. Kad govorimo o korupciji u policiji i u vojsci, vrlo je naravno teško o tome govoriti, a također postoji i korupcija u vladinim strukturama, pa je zato pitanje kako se mi kao političari možemo e, suočiti s tim problemom, kako ga možemo početi rješavati. Zatim postoje različite percepcije policije, dakle koja je naša percepcija civilne policije. Neki su ovdje rekli kako bismo morali korigirati svoja očekivanja. Gospođa Gomez je rekla da bi bolje bilo kako bi se kad bi se ta policija formirala na načelima žandarmerije, ja nisam sigurna da je to nužno ispravan zaključak. Brigadir je rekao kako e, lokalna afganistanska policija radi gotovo na načelima paravojske, pa me zanima koje su to paravojne aktivnosti koje provode i e, na koji način je to uključeno u obuku policije, dakle u kojoj mjeri je to uključeno u rad eupola i koje zaključke tu također možemo izvući u pogledu budućnosti. Gospodine Burke, vi ste govorili o političkim podjelama, o fragmentaciji. To ima velikog utjecaja i na fragmentaciju policijskih snaga kao i vojnih snaga. Dakle, ne postoji jedinstvo unutar vojske ni među zapovjednicima. U nekom trenutku ti zapovjednici naravno mogu odlučiti da će radije surađivati s talibanima. Pa me zanima kako vi na to gledate i kakvu budućnost predviđate. imamo iskustva sa situacijom u Iraku nakon deset godina misije Eupola. Što biste vi vidjeli kao najgori mogući ishod? Mislite li da u Afganistanu postoje slični rizici kao i u Iraku? Drugim riječima, može li se dogoditi da se policija i vojska radikaliziraju i potraže druge nezakonite izvore financiranja? Hoće li možda u budućnosti doći do vakuma u pogledu vlasti i može li doći do zloporabe vlasti? Smatrate li da je to problem? Hvala vam lijepo, gospođa Bodi Valero. Hvala. Ja ću se također e, bazirati na vlastitim iskustvima. Ja sam bila u Afganistanu nekoliko puta tijekom misije ISAF i moram reći da je funkcionirajuća policija po mom iskustvu ključ stabilnosti u zemlji i važno je da je to policija kojoj građani vjeruju. Na temelju tih posjeta Afganistanu stekla sam e, dobar dojam o radu Eupola, iako je bilo mnogo manjkavosti, recimo bilo je teško dobiti e, djelatnike iz država članica i slično, ali dobila sam bolji dojam o Eupolu nego o nekim drugim misijama Europske unije koje su se bazirale na obuci lokalnog stanovništva. Imala sam dojam da tijekom tih osam tjedana je bilo mnogo ljudi koji su prošli obuku, a onda su se naprosto vratili u neke svoje skupine i tamo su nastavili raditi što su radili prije, samo su im bili e, bolje obučeni. Također e, čini mi se da sam vidjela i nešto žena policajaca na toj obuci, pa me zanima e, imate li žene na policijskoj obuci, jer kad je riječ o redovnim kaznenim dijelima, dakle na nasilju i slično, mislim da je važno da postoje i žene e, među policijskim snagama. Također ste govorili o pogrešnoj motivaciji e, zašto neko prolazi policijsku obuku. Mnogi od tih ljudi su otišli iz policije, pa je i to pitanje koje se postavlja. A sada dolazim do onoga o čemu je govorila i gospođa Ana Gomeš, e, dakle što je sa migracijama, kako će izgledati europske aktivnosti nakon 2016. godine. Dakle, sad imamo taj sporazum s Afganistanom o migracijama, mobilnosti i ponovnom prihvatu. Znamo da mnogi migranti koji dolaze u Europu su pripadnici hazarske manjine, kao što je rekla gospođa Gomeš. E, također, mnogi mladi ljudi nikad nisu bili u Afganistanu jer su cijeli život izbjeglice. Živjeli su u Iranu ili negdje drugdje, a sada ih šaljamo natrag u Afganistanu, zemlju koju uopće ne poznaju. Ja se zduboka protivim tom sporazumu o ponovnom prihvatu. Ne razumijem zašto šaljemo ljude natrag u ratnu zonu, jer Afganistan u velikom dijelu je i dalje ratna zona. Ako ne radimo na pravim e, uzrocima, e, radimo zapravo na rješavanju samo simptoma i zato me zanima što je to što vi vidite na terenu. Mislite li doista da je afganistanska policija spremna da preuzme sama e, svoju ulogu. Treba napraviti razliku između policijskog rada i vojnog rada, vojnih zadaća tijekom ISAF-a ISAF je radio mnogo onoga što bih ja nazvala policijskim zadaćama. Nije bilo javne, odnosno jasne, oprostite, razlike između policijskih i vojnih zadaća. Što mislite, koji, kakav bi doprinos Europa u budućnosti trebala dati? Hvala. Hvala, gospodin Čeza. Hvala. Nakon što smo pažljivo saslušali naše stručnjake. Želim im zahvaliti na njihovom izlaganju. Slika je doista poprilično užasna u Afganistanu. Vidimo situaciju u kojoj se SAD doista ozbiljno povlači i nakon noćašnjih izbora još će brže napustiti tu zemlju. Rekli ste, govorili ste o postrubama koje smo obučavali, govori se o 3000 časnika, to dovodi do širenja utjecaja nekih od ovih e, časnika koji ne obraćaju previše pažnje na ulogu koju bi trebali imati kao policajci. Spomenuli ste pomirbu s talibanima, opisali ste doista tešku situaciju u kojoj se danas nalazi ta zemlja. Ja ju poznajem, tamo je više od tisuću naših vojnika i to već duži niz godina. Govarao sam i s našim veleposlanikom u Kabulu i slika koju mi on prikazao jednaka je ona koju ste vi istaknuli jutros. Eupol je mm, postignuo ne baš e, zadovoljavajuće rezultate. Malo je situacija čudna kada vi ne uspijevate obučiti one koji bi trebali nastaviti obučavati, dakle policijske časnike. Nadovezujem se na ovo što je rekao gospodin Burk. Dao nam je tu jedno zrno nade, dakle da smo uspjeli ipak obučiti neke ljude da smo ih uspjeli, dakle smo uspjeli u njih e, dakle, unijeti ovaj duh da nastave s tim praksama. U listopadu smo održali konferenciju u Afganistanu i tu su određena i e, financijska sredstva za tu zemlju. E, misija Eupola je misija od jedne godine i pitan, se je li uopće potrebno raditi takve misije, dakle takvog trajanja, trebali nastaviti dakle sa osposobljavanjem tamošnjih eh, časnika. Ono što vas zapravo želim pitati jest eh, što bi trebalo više napraviti da bi se dao dakle, konkretan doprinos tamošnjim naporima. Dakle, misija je a se koncentrira na obučavanje policije, što učiniti da bi ona bila učinkovitija, da bi se izbjegle ove neke negativne pojave. Jer se nameće pitanje trošenja ovih milijardi koje se ulažu u ovu misiju, vrijedi li usmjeriti ta sredstva u neke druge programe. Što učiniti? Ja sam zato da se ova misija nastavi. Mi smo kao Talijani tamo e, već godinama pretrpjeli smo i značajne gubitke. Još uvijek smo prisutni na terenu, ja sam zato da ostanemo, ali misije koje izravno financira Europa, učinimo nešto da one postanu učinkovite. I zato vas, vas pitam, što učiniti? Mi smo ovdje zastupnici, dajte nam neki savjet kako poboljšati stvari. Thank you, Mr. Franzolika. Hvala lijepo, gospodin Franzolika. Hvala vam, zahvaljujem predsjedateljice i čestitam vam što ste organizirali ovo saslušanje. Problemi u Afganistanu veoma su stari i vjerojatno će se nastaviti e, na isti način. Rat u Afganistanu počeo je za vrijeme Aleksandra Velikog i u povijesti Afganistana e, stalno imamo sukobe, invazije, borbe, ubojstva, osvete i tako dalje. Naravno, ova misija Europske unije kao i misija NATO-a trebala bi omogućiti obnovu države, odnosno izgradnju održive države, jedinstvene države koja nikada nije postojala. Jedinstvena afganistanska država nikada nije postojala. Dame i gospodo, kao što znate, povijest Afganistana iznimno je bolna, a ono što bi Europska unija za tu državu trebala učiniti jest da omogući savjetovanje, dakle konzultacije zainteresiranih strana, to su susjedne države recimo Kina, Pakistan, uglavnom Pakistan, Iran, sjeverne zemlje poput Tadžikistana, Uzbekistana i tako dalje. Naravno, tu su Europska unija, SAD i Rusija. Dakle, treba osnovati vijeće zainteresiranih strana koje će se sastojati dva puta godišnje kako bi se pronašle e, zajednički interes jer u ovom trenutku postoji previše stranih interesa koji se u Afganistanu preklapaju i Afganistanci plaćaju zbog toga. Oni plaćaju zbog tih sukoba stranih interesa. Još jedan veliki problem jest da je 1985 pete granica između Afganistana i bivše britanske Indije zacrtana i to je sada granica Afganistana i Pakistana koju oni sami ne priznaju. I to također treba biti glavni cilj diplomacije Europske unije. Treba postići sporazum kako bi te obje države priznale granicu. Zašto? Zato što u 1895. Eh, kada su Britanci zacrtali tu granicu, ostavili su 15-16 eh, milijuna paštua u Afganistanu, a ostali su ostali u Pakistanu i to je glavni izvor sukoba E, sa sjeverom e, kao i na granici sa Tadžikistanom e, gdje imamo problem sa mongolskim populacijama, Kizilbašem, Bahujam i ostalima na jugu. Dakle, mnogo je tamo nacionalnih manjina koje žive u Afganistanu na neki način te granice na sjeveru Afganistanu i jugu Afganistana nisu uopće definirane. I to je, dame i gospodo, velik problem. 2013. godine napisao sam knjigu, oprostite što ju ovdje spominjem, koja se zove Velika jednadžba Afganistan. To je jednadžba koju nitko nije uspio riješiti a ta jednadžba ostaće neriješena zauvijek ako se ne pozabavimo osnovnim uzrocima sukoba u Afganistanu. Još jednom zahvaljujem na vašem izlaganju, ali bez konzultacija sa susjedima i sa velikim silama neće biti moguće ostvariti mirno, jedinstveno i obnovljeno društvo u Afganistanu, zato što su interesi brojni i međusobno sukobljeni. Hvala vam lijepa, doista je ovo bila fascinantna intervencija s vaše strane čini se da smo došli do kraja popisa govornika, pa bih ja sada postavila svoja pitanja obojici panelista. Naročito uh, doktoru Borku. Vi ste u vašem izlaganju, gospodine Burk, govorili o različitim pristupima, odnosno različitim modelima u Europolu. Dakle, govorili ste o francuskom iskustvu, žandarmerije i drugim modelima kao što je, na primjer, britanski model. Koji bi bio onda vaš prijedlog? Što vi mislite? Koji model bi se trebao uvesti u Afganistan u budućnosti? uzimajući naravno u obzir ovo što je rekao gospodin Furzulika, jer to je zaista bitan dio vizije o ovoj državi. Drugo, vi ste e, spomenuli različite prioritete između EU-pola, glavnog dijela EU pola i Kanadžana i Norvežana. Možete li nam nešto više o tome reći? O kakvim se tu razlikama radi? Moje treće pitanje se tiče onog eh, o čemu ste govorili kada ste spomenuli službeno i neslužbeno postojanje islamskog zakona. Kako na to gledaju policijske snage i kako to utječe na njihove istražne nadležnosti i e, pravosudne nadležnosti. Kakva vrsta obuke bi nam tu mogla biti od pomoći kako bismo postigli zacrtane ciljeve. Ja također dijelim mnoge od bojazni koje su spomenule kolege zastupnici, ali također i ja vam se želim zahvaliti što ste spomenuli i odali počast onim ljudima koji su izgubili život u Afganistanu, a koji su bili pripadnici međunarodnih snaga. Mi vam se svi pridružujemo u tom odavanju počasti. Oni su se žrtvovali za bolj bolju budućnost Afganistana te stoga toliko i govorimo o sadašnjoj sigurnosnoj situaciji Afganistana. Gospodine Versmens, e, najprije vama dajem riječ, a nakon toga ćemo dati riječ gospodinu Borku. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Hvala najljepša na svim postavljenim pitanjima i e, komentarima. Ja ću pokušati dati odgovore na pitanja koja se tiču EU-pola, jer je to u mojoj nadležnosti. A kako bih odgovorio na ta pitanja, morat ću ih povezati sa mandatom EU-pola. Naprimjer, EU-pol e, ne su surađuje izravno s afganistanskom lokalnom policijom. Mi e, surađujemo s nacionalnom policijom Afganistana. A jedan od ključnih elemenata u ovoj raspravi, kao što je rekla gospođa Gomeš, je početna točka e, a to je kapacitet policijskih i pravosudnih snaga u Afganistanu. Mnogi su rekli da se nalazimo u jednom veoma teškom političkom kontekstu i veoma teškoj situaciji. E, ja bih najprije kao odgovor na pitanja rekao da e, u cijeloj situaciji vidimo primat politike e, uključujući i parlamentarnu dimenziju mi smo od uvijek surađivali sa e, zastupnicima e, glede ove naše misije u e, Afganistanu kako bismo na integriran način radili, kako bismo zajedno surađivali mi moramo to pretvoriti u operativni koncept i zajemčiti da na ispravan način provodimo našu politiku i to je jedna od naših zadaća a e, to nije lako jer moramo procijeniti i rad institucija. Mi smo rekli da surađujemo s Ministarstvom e, unutarnjih poslova i rekao sam u svom izlaganju da smo primijetili i napredak, ali isto tako i e, određeni manjak napredka ili krhak napredak u nekim područjima. što se tiče sektora E, borbe protiv kriminala. Primijetili smo da postoji napredak u boljem sprovođenju ovih aktivnosti i koordiniranju. Dalje, mi zaista procjenjujemo redovno sve ono što radimo na terenu. Kao što ste mogli primijetiti, na samom početku misije rekli smo da postoje pouke koje moramo izvući, a takva je situacija i sad i moramo se prilagođavati, moramo se prilagođavati i mijenjati našu misiju u skladu s potrebama na terenu. To je ono što jako dobro funkcionira. Mi jesmo svjesni lokalnog konteksta i to i je bitno u obuci, a obuka je ključna za nas kako bismo imali dobro obučeno osoblje kasnije. E, moj kolega maločas je e, također o tome govorio. Postavlja se pitanje kakva vrsta policije je potrebna u Afganistanu. Treba li nam e, nešto što će više sličiti žendarmeriji ili E, civilnoj policiji e, sve to u skladu sa sigurnosnom situacijom što se tiče žandarmerije to je pristup E, kojeg, za koji se zalažu drugi akteri međunarodne e, zajednice. A mi smo od samog početka se usredotočavali na e, dugoročni održivi model koji može postojati u postkonfliktnim situacijama, a to je uspostavljanje kamena temeljca za osnivanje civilne E, policije. Dakle, jedne strukture koja će se moći usredotočiti na sve one zadaće kao što su, na primjer, e, istrage, objeveštajna služba i tako dalje. E, što se tiče žena policajaca, na tome smo posvetili posebnu pozornost. Malo sam govorio i o standardima koje primjenjujemo. E, mi smo pomogli Afganistancima da osnuju takozvana vijeća žena policajaca kako bi e, se poboljšalo djelovanje e, ovih ženskih jedinica. Tu postoje sada i neki tehnički elementi koji se moraju uzeti u obzir kako bismo objasnili zbog čega ovo sve predstavlja toliki izazov. A glede migracija E, mi nismo e, to pitanje razmotrili u okviru e, politike ZSOP, već smo se više usredotočili na pitanje krijumčarenja ljudi i organiziranog kriminala što se tiče e, mučenja, mi e, imamo pravilnik o postupanju i mekanizme za sankcije kako bismo što je više moguće smanjili bilo kakvu mogućnost da dođe do e, takvih slučajeva mučenja. Regionalna dimenzija koju ste naglasili E, to prelazi sada okvir EU misije. Imate ovdje i o tome možete razgovarati sa posebnim predstavnicima, kao i što se o tome govorilo na konferenciji koja je održana početkom listopada. Gospodine Borg, izvolite. Hvala najljepša na svim ovim veoma zanimljivim komentarima. Što se tiče parlamenta, e, mislim da u budućnosti e, demokracija u Afganistanu mora biti nagledana od strane parlamenta. To je sigurno nešto što će biti jako bitno za e, proračun, za dodjelu sredstava Ministarstvu unutarnjih poslova i tako dalje ali tu, kao što sam rekao, postoji fragmentacija u nacionalnim policijskim snagama, te zastupnici veoma često lobiraju veoma uspješno da e, se zamjene zapovjednici lokalne policije i na njihovo mjesto imenuju neki drugi e, ljudi koji e, su njima više od koristi, a to je jako komplicirana situacija ako želite već izgraditi neku profesionalnu stručnu policiju. A glede naših e, struktura, e, tu moram reći da je potrebna i reforma e, zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Moramo vidjeti na koji način imati rezerve koje možemo vrlo brzo raspodijeliti. Tu bi se trebalo raditi o veoma stručnim ljudima koji mogu objasniti policijski model, koji se mogu baviti dugoročnom obukom, obukom koja će biti prilagođena za svaku državu. To uključuje i e, lingvističke obuke, jezične obuke, e, ovisno o e, zemlji u koju odlaze naši timovi. Bitno je objasniti i e, islamski zakon, e, sudsku praksu, kako bi oni mogli zaista znati e, o čemu se tu radi. A što se tiče ovog modela, dela, e, francuskog ili e, britanskog e, o osnivanju policije. Mi moramo imati jedan dosljedan pristup u organiziranju obuka, ovisno o, naš, o zemlji iz kojih dolazimo. Mi jedino možemo iskoristiti naš proračun za izvršavanje naših zadaća koje se zasnivaju na dugoročnim obukama. E, naravno, poslije se ti, te policijske snage mogu prilagoditi e, i zemlji u kojoj e, rade, ali je jako teško izvesti bilo kakav model iz neke druge zemlje u Afganistan jer to nije moguće primijeniti. Moramo imati više koherentnosti, dosljednosti kada radimo na toj strukturi. A što se tiče lokalne policije, E, i policije u zajednici to je nešto što e, je što nam predstavlja dosta izazova. Mi e, imamo jedan od distrikta u Kabulu iz 2011. godine. Zapovjednik e, je bio uhićen od strane specijalnih snaga, a e, učitelj tih policijskih snaga za to nije znao. I tu su postojali određeni navodi o korupciji, ali smo se pitali da li je zaista korumpirane ili je samo postao žrtva E, smjena snaga u Kabulu. Mi to nismo znali, nismo znali odgovor na to pitanje jer nismo imali dovoljno e, saznanja zbog toga e, i to moramo uvrstiti u našu zajedničku sigurnosnu obrambenu politiku, a uz tehničke kapacitete koje moramo razvijati. To mora ići jedno sa drugim. Zatim mi se usredotočavamo na te posebne policijske snage. Tu imamo i snage Sjedine američke država, Alfa, e, koje surađuje sa tim posebnim specijalnim snagama, ali nažalost tu dolazi do dupliciranja snaga, s jedne strane žandarmeri, tipa žandarmerije, s druge strane e, drugi model e, i tu imamo dakle te snage koje su e, obučili e, naše kolege iz snd a A kao što sam rekao i unutar ministarstva postoje podjele. Imamo osoblje e, iz ministarstva koje traži da se uhiti drugo osoblje koje također radi u tom istom ministarstvu što se tiče samog lokalnog upravljanja, tu moramo vidjeti kakva je veza između Ministarstva unutarnjih poslova i njihovi odnosi sa tužiteljstvom, e, Ministarstvom financija koji ima jako teške odnose s Ministarstvom unutarnjih poslova i morate shvatiti tu dimenziju ako radite tamo na lokalnoj razini jer inače je jako teško doći do E, informacija koje bi vam omogućile da donesete ispravnu odluku. A kad sam već spomenuo žandarmeriju, moram reći da tamo imamo posebne, dakle, specijalne službe, specijalne vojne službe i moramo vidjeti tko vrši kontrolu nad kim. Imamo tu centralizaciju e, koja se suprotstavlja e, lokalnoj razini i mi zbog toga moramo zaista vidjeti točno s kim razgovaramo i na kojoj razini razgovaramo. Mi se ne bavimo ovim obukama tipa žandarmerije. Mi imamo ekipe koje to rade, mi nismo izravno zaduženi za to. E, E, žandarmerija je morala biti upoznata sa policijskim snagama koje obučava. To nije bio slučaj na samom početku. Oni su morali najprije vidjeti koje snage moraju obučavati i na koji način. I mislim da e, je to nešto na čemu se još treba raditi. A što se tiče e, raspodjele nacionalnog E, utjecaja. Tu postoji jako velik broj e, stranaka. E, predsjednik ima oporbu Mohameda Mohakeka i tu postoji razdori naročito u središnjem dijelu Afganistana a to, nažalost, znači da jedna od jedina skupina koja radi na razoru žanju je e, malobrojna. Mi njih podržavamo, dajemo im financijsku potporu, ali je situacija još uvijek neizvjesna u Afganistanu. A glede zlouporabe e, mučenja ili kršenja ljudskih prava, tu su Kanađani imali problem sa nacionalnim direktivama za sigurnost jer su smatrali da je i vlast odgovorna za mnoge od zlouporaba, a zbog toga je zatražena i e, potpora parlamenta. Mi e, smo zaista pokušali e, sudjelovati u obuci što se tiče ovoga, ali smo se pitali da li oni zaista žele se promijeniti ili ne. E, EUPOL je također surađivao na tome. Mi smo morali biti jako oprezni kada zapošljavamo ljude jer naš rad se nadgleda i ne možemo e, samo E, reći da imamo savjetnika za ljudske prava i da je on e, utvrdio da je sve u redu. Mi moramo biti odlučniji i zaista raditi na promjeni e, situacije. NDA predstavlja u Afganistanu E, imamo i centar za koordinaciju koji je zadužen za uspostavljanje dobrih odnosa i komunikacije između NATO-vih snaga EUPOL-a. E, veoma često dolazi do situacije da e, različite različite frakcije kontroliraju različita područja i tu postoji veoma loša komunikacija između nacionalnih snaga i lokalnih snaga. Na tome se treba još više raditi. A što se tiče e, islamskog zakona, nekada je Afganistan e, imao e, dosta um, dosta slabu sudsku praksu islamskog eh, zakona eh, za razliku od Pakistana na primjer eh, postoje studije u prije su svi odlazili u Kairo studirati, a sada svi odlaze u Pakistan. I to je nešto što na što se mi i trebamo osloniti. Europa ne bi se trebala sramiti toga. Ne možemo govoriti samo o sekularnim zakonima, talijanskim zakonima ili drugim. Mi moramo znati da ako ljudi to žele i ako islamski zakon je toliko prisutan u toj zemlji, moramo vidjeti onda e, kakva vrsta islamskog zakona bi bila u skladu s pravima E, za koja se mi zalažemo kao europljani, ali isto tako i kao e, muslimani iz Europe koji također rade u Afganistanu. Mislim da ne možemo samo se zalagati za sekularni e, sustav. naročito što islamski zakon i sudska praksa su zaista toliko prisutni u Afganistanu i što e, većina zastupnika kaže da e, su taliban, talibani zapravo e, snage koje su moralne snage i tu zapravo možda ne ne postoji toliki jaz. Mi ne moramo polarizirati toliko stvari. Ne možemo reći da su Talibani samo e, ta centralna mračna snaga, već se oni sastoje također od ljudi koji su dosta raznoliki, koji su nekada bili čak i zapovjednici u afganistanskoj vlasti, koji su promijenili stranu. A činjenica da e, se zastupnici ne bore stalno protiv toga ne mora biti nužno loše, već to može također predstavljati e, lokalno približavanje e, neprijatelju kako e, bi se stvari izgledile. Zbog toga ne mora se na to gledati na negativan način, već se to mora sagledati iz jednog općeg konteksta. I na kraju, ja nisam govorio o svim činjenicama. Imamo izvješće iz Sjedinjene država, afganistanske i e, afganistansku mrežu za koju radi velik broj udruženja i koje istražuju e, kršenja ljudskih prava u Afganistanu. Imamo također nacionalno sveučilište koje je također e, izradilo izvješće o radu EU-pola u Afganistanu. Sve nije crno ili bijelo. Dosta toga je učinjeno. E, napredak je postignut i ako ozbiljno razgovaramo s našim političkim partnerima o budućnosti u Afganistanu, e, vidimo da e, moramo više ulagati u afganistanske nacionalne zakone koji moraju biti primjenjeni na ispravan i transparentan način. Ovdje se ne govori nužno o ponovnom vraćanju afganistanskih e, izbjeglica, već moramo govoriti o prioritetima koji su ključni za Afganistan, a ne samo za Europsku uniju i to se nalazi na e, popisu naših prioriteta. Ako jednostavno govorimo da smo mi prijatelji Afganistana i da se sve to temelji na povjerenju, to je dobro, ali iz iskustva znamo da moramo više i odlučnije govoriti kada već trošimo novac e, poreznih obveznika. I mislim da je to jedan iskreni razuman e, pristup i da ne radimo samo u e, korist e, Afganistana, već da ovaj posao obavljamo zaista ozbiljno. Hvala. Hvala vam. Gospodine Burke, ja bih htjela pojasniti svoje pitanje, jer ono nije bilo o islamskom zakonu, ja to ne dovodim u pitanje. Bilo je to čisto doznalo pitanje o razlici između dakle, evropskog modela policije i pravosuđa u odnosu na onaj postojeći sustav, dakle, na tamošnje postojanje islamskog pravosuđa. I dotaknite se ovih prioriteta kanadskog i norveškog kontingenta. Dakle, ispričavam se, krivo sam vas razumio. As uh, Da, vi ste spomenuli postojanje dakle islamskih zakona u pravosudnom sustavu te zemlje, pa me zanima vaše mišljenje o mogućoj liniji razdvajanja kada je riječ eh, o istragama, dakle, koje se, koje obavlja policija, te koje dakle, su dakle oblasti tužiteljstva. I drugo pitanje je bilo o Kanadi i Norveškoj. Apologies again, sorry, I misunderstood the question. Uh, yes, um, so I, actually worry that... Da, ovo nije uvijek jasno i razlikuje se od distrikta i od do distrikta i provincije do provincije imamo čitav niz preklapanja zakona koji su katkad međusobno uh, kontradiktorni, dakle naročito kada je riječ o zakonodavnim odredbama koji se tiču rada policije, imamo i različite dakle, prioritete. Afganistanski partneri žele evo, izaći u susret raznim ministarstvima. Kada je riječ o njihovoj dakle, policiji, ulozi tužitelja, oni nekad na te gledaju jako različito. Razlike su jako velike i to znači probleme za naše mentore, eu pola kada je riječ o razvoju suradnje među tužiteljima i za njih je nekad zbunjujuće. Dakle, koji je kodeks koji se koristi, koji su postupci, dakle, koje oni slijede. I slažem se s vama. Tu nismo uzeli u obzir kao mogući politički problem uvijek se udaljavamo od glavnih problema zbog drugih zadaća koje obnašamo. I zato bi bilo dobro napraviti ovo razlikovanje. Jer ja mislim da dan danas to nije jako jasno. Situacija se razlikuje od provincije do provincije. Imamo dobre časnike, ali oni nisu često popraćeni odgovarajućim tužiteljima koji e, tako mogu e, policiji reći to nije vaša zadaća i tako dalje. To evo dovodi do razočaranja Eupolovih e, mentora i slažem se da postoje određene problematike vezane uz vladavinu prava u toj zemlji i to je također nešto što tamošnji veleposlanici trebaju stavljati na točku dnevnog reda i parlament i cijenim vaš, e, vaš, vaš komentar. Što se tiče Kanade i Norveške, Novog Zelanda i tako dalje, oni su za mene primjeri zemalja koje sudjeluju u, u radu s našom misijom. Dakle, oni trpe pritisak vlastitih vlada da se drže prioriteta vezanih uz rekonstrukciju i činjenica da oni potom potpadaju pod našu misiju, a to plaćaju naši porezni obveznici, dakle, problem da potom sa zapovjedništvom, naš zapovjedništvo slijedi jednu agendu, a civilni predstavnici NATO-a drugu. I ti policijski časnici su negdje između te dvije tendencije. To ne znači da oni nisu obavili E, doista sjajan posao za EUPOL u određenim navratima, ali kad kada su dio e, NATO-ve misije, borave u NATO-vim bazama i tada je teško držati se prioriteta Evropske unije. Idući put kada budemo radili nešto slično, valja dobro promisliti kako će se ovi policijski časnici nositi sa ovim različitim prioritetima i naši prioriteti, dakle prioriteti za koje mi plaćamo, pa dakle, ćemo vlastiti resursima bi trebali biti njihov prioritet. To treba uzeti u obzir kada primamo dakle, partnere unutar naših e, struktura. Potrebno je tada to čvrsto nadzirati i nadam se da sam ovime djelomično odgovorio na vaše pitanje. Hvala. Nam i gospodo, hvala vam na ovoj raspravi. Ovim dolazimo do kraja našeg dnevnog reda kojom završavamo jutarnji dio sastanka. Još jednom bih zahvalila našim e, panelistima na njihovim izlaganjima, na činjenicu što su odgovorili na naša pitanja. Mi ćemo nastaviti raspravljati o Afganistanu. To pitanje je za nas e, jako važno i nećemo odustati od te teme. Hvala vam i molim vas e, da dođete u tri sata kada imamo tri jako važne točke na našem dnevnom redu. Hvala lijepo.